Right, good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, poštovane dame i gospodo. 9 sat, 9 sati i 3 minute i stoga bismo htjeli započeti e, naš sastanak, stoga bih zamolio sve da zauzmu svoja mjesta. A oni koji žele nastaviti e, svoje razgovore mogu to učiniti i izvan ove dvorane. I još uvijek je ovdje dosta bučno, buka dolazi iz kuta zelenih. Dobro. E, u ime e, moje kolegice i svoje ime želim vas e, pozdraviti na ovom zajedničkom sastanku, sastanku odbora za vanjske poslove i odbora za kulturu i obrazovanje. Možemo preći na glasovanje nacrt izvješća uz uzor strategije Europske unije za međunarodne kulturne odnose. Prije toga zamolio bih, e, odnosno pitanje izvjestiteljima, želite li nešto reći? Vidim da gospodin e, Brok nije ovdje, ali možda ste da Kostamu želi nešto reći. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Smijem li nastaviti na engleskom? Želim kao prvo reći koliko sam sretna i zadovoljna zbog ovog važnog izvješća. Ovo je strateški dokument zapravo koji može otvoriti e, pogled na novu perspektivu međunarodnih e, odnosa 2011. je e, komisija objavila e, dokument o pripremnom djelovanju u ovom smislu. Smatram da je neobično važno što danas e, zajedno e, s gospodinom Brokom i svim izvjestiteljama u Sjeni e, možemo predstaviti, rekli bismo, strategiju. Strategiju u kojoj se odražava mnogo toga što je već učinjeno na ovom području, a u smislu suočavanja s novim izazovima pred nama. Dakle, promicanja gospodarske suradnje s trećim zemljama, zaštite kulturnog nasljeđa i sličnog. Kultura jeste četvrti stup e, stup, a naša dva odbora su doista pokazala da u to e, vjerujemo. Zahvaljujem tajništvima, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i svima onima koji su sudjelovali na izradi ovog dokumenta. Hvala. Hvala. Ima li još komentara? Ako nema, možemo preći na glasovanje. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 ne, prelazimo na 91 E, ispričavam se, ali imam probleme sa karticom. Tko mi se javio za riječ? <laughs> Ah, ne, funkcionira ponovno. Dakle, 91 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, odbija se. Potom e, stavak peti za. Ispričavam se, kompromis peti. Ne, kompromis šesti. Evo, da da se probudim. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis sedam za. Protiv, suzdržani. Usvaja se. Provjera. Dobro. Provjeravamo kompromis sedmi. No time for jokes, Mr. Preda. Gospodin Preda, nemamo vremena za šale. ok vote is closed. Glasovanje je zatvoreno. Da, dobro je da smo ovo provjerili. Dakle, kompromis sedmi se usvaja. Potom kompromis osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 137 za, Dakle, imamo odvojeno glasovanje. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 144 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se 142 za, protiv, suzdržani, odbija se 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se 145 za protiv suzdržani usvaja se 146 za protiv suzdržani odbija se 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se 156 za, protiv, suzdržani, usvaja 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, Protiv 163 usvaja se, kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 169 za, protiv, suzdržani, usvoje se 170 za, protiv, suzdržani, usvoje se 172 za, protiv, suzdržani, usvoje se 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se 174 za, protiv, suzdržani, odbija se 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo ovo još jednom. Evo za rano buđenje. Amandman 183. Provjera glasovanja je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Amandman je e, se odbija. E, dakle, ovo je bio 183. Pa onda imamo 184. do 187. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 188. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 190. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 192. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 193. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis 16 usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 204 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Dakle, provjeravamo amandman 204, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno i amandman se odbija. 206 za, protiv, suzdržani, odbija se. 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo još jednom. Amandman 208. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno i amandman se odbija. Time prelazimo na kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmana 218 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 219 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani, usvaja se 222 za, protiv, suzdržani, usvaja se 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se 224 za, protiv, suzdržani, usvaja se 225 za, protiv, suzdržani, usvaja se 226 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 234 za, protiv suzdržani usvaja se, 235 za, protiv suzdržani usvaja se, 236 za, protiv suzdržani usvaja se, 237 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo još jednom, dakle 237, glasovanje je otvoreno. Hvala. Glasovanje je zatvoreno i amandman se odbija. 238 za, protiv, suzdržani, odbija se. 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 244 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 245 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 248 za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za. Želite provjeru za 248? Dobro, provjerit ćemo 248. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. mislim da je ovo vrlo očito.

protiv, suzdržani, usvaja se 255 za, protiv, suzdržani, usvaja se 256 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273 za, protiv, suzdržani, odbija se. 274 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 281 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 282 i 283 za, protiv, suzdržani, odbija se. 289 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, imate pravo ovo otpad, e, ne razmatra se, onda je ona 285 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 290 i 291 za, protiv, suzdržani, odbija se 254 za, protiv, suzdržani, odbija se 295 za, protiv, suzdržani, odbija se 293 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 296 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 298 do 300 za, protiv, suzdržani, odbija se. 301 za, protiv, suzdržani, odbija se. 302 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 303 za, protiv suzdržani usvaja se, 304 za, protiv suzdržani usvaja se, 305 i 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 307 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 309 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 310 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 311 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 313 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv suzdržani, usvaja se 20. Ne, to ne razmatra se 21 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbija se 31 za, protiv, suzdržani, odbija se 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, je pa ovo se usvaja, potom amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, dakle, sljedeća stranica, četrdeset 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se 50 za, protiv, suzdržani, odbija se 51 za, protiv, suzdržani. Dobro, provjerit ćemo amadman 51. Glasovanje je otvoreno. Dakle, među vremenu imamo 80 kolega u dvorani, dvoje, spava, a ne jedan, samo jedan još spava. Ali dobro, evo, glasovanje je zatvoreno i e, amandman se usvaja. E, dakle, ovo je bio amandman 51. On je usvojen. Potom Onda imamo OA2 za protiv suzdržane usvaja se, OA1 za ne, ne razmatra se. Potom 53 za protiv suzdržane usvaja se 54 za, protiv suzdržane usvaja se 55 za, protiv suzdržane usvaja se 56 za, protiv suzdržane odbija se 57 za, protiv suzdržani Odbija se. 58 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjera. Dobro, provjera. 58. Glasovanje je zatvoreno. Da, e, amandman je usvojen. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se Mhm, provjerit ćemo amandman 69 i glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. E, dakle, e, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani suzdržani u svezi 72 za, protiv suzdržani u svezi 77 za, protiv suzdržani odbija se 74 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo amandman 74. Dakle, troje još spava, dvoje, jedno. Dobro, glasovanje je zatvoreno. 26 naprema 53 jasno e, se odbija. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani. Jesu li socijalisti glasovali za? Dobro, usvojeno je. 78 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman 78. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Potom, amandman 79. za, protiv, suzdržani, usvaja se 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom, Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 i 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržanje usvaja se. 10 za, protiv, protiv, suzdržani, odbijen se. 11 za, protiv, suzdržani, odbijen se. 12 i 13 za, protiv, suzdržani, odbijen se. 14 za, protiv, suzdržani, odbijen se. 15 za, protiv, suzdržani, odbijen se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, Dakle, amandman 18 za, protiv, suzdržani. Dakle, provjerit ćemo još jednom amandman 18. 16. Pričekajte malo. Dakle, sada se traži da prvo provjerimo amandman 16. Dobro, prvo ćemo provjeriti amandman 16. Dakle, glasamo o amandmanu 16. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, amandman se usvaja. A onda sada prelazimo na amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nešto, nešto tu ne funkcionira, nešto je blokiralo. Ništa. Poslužit ću se čekićem. Što ćemo sada? Dobro. Amandman 18. Nedostaje nam još dva glasa, dvoje spava, jedan samo još, glasovanje je zatvoreno. Dakle, 46, naprema 33, amandman se usvaja. Dobro, time imam zaključno glasovanje. Evo ga. Dobro. Dakle, glasovanje o izvješću. Two are still, one's missing. I doista nam samo još jedan glas. Time je glasovanje zatvoreno. Dakle, 62 naprema 13, 4 suzdržana glasa. Čestitam izvjestitelju i su izvjestiteljima. Hvala. So the honor of closing our joint meeting with... Sada možemo zaključiti naš zajednički sastanak s odborom Kulta u ime odbora za vanjske poslove. Želim vam zahvaliti zbog toga što ste donijeli toliko mnogo kulture i obrazovanja u naš odbor danas